Naš današnji sastanak i ova rasprava dolaze u prijavo vrijeme. Prošlog tjedna započeli su međuinstitucijski pregovori o VFO-u i e, puno toga je pred nama, a vrijeme leti. Zadatak parlamenta je da nađe dobar dogovor kako bi Europska unija e, mogla imati proračun koji će omogućiti dobar i brz oporavak. Parlament je započeo rati na pregovorima u duhu kompromisa i otvoreno i namiravamo raditi e, tako i dalje. Očekujemo mnogo toga na snazi prihoda, ali također očekujemo i odluku o vlastitim sredstvima koja bi omogućila da se pravovremeno provede program oporavka. Ministre Roth, očekujemo dakle značajnu otvorenost s vaše strane kako biste olakšali postizanje političkog sporazuma i u konačnosti pristanak parlamenta. Ne budu li zahtjevi parlamenta u dovoljnoj mjeri biti udovoljeni do kraja listopada, radit ćemo sa rezervnim planom, dakle da ćemo raditi na proračunu za 2021. godinu, optužujući ovaj sadašnji proračun i e, da ćemo dakle onda stvari sagledavati s te strane. A sada, gospodine ministre, izvolite, imate riječ. E, puno vam hvala, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zastupnici pa volio bi da mogu biti s vama u Briselu, no e, situacija s obzirom na pandemiju mi to ne dozvoljava, nažalost. No, nadam se da ću uskoro opet e, moć doći vama. E, meni je bilo vrlo važno da, da vodim ovaj razgovor s vama, s odborom za proračune, jer višegodišnji financijski okvir i, i paket za oporavak, to su važna pitanja za Europsku uniju, za zemlje članice i, i meni je stalo zaista do toga da, da poštujemo ključnu ulogu Europskog parlamenta kako bi ovaj rad urodio plodom i ja sam političar već preko, bavim se politikom već preko 20 godina i, i, i ja vas apsolutno ne smatram neprijateljem, naprotiv, vi ste sa nas važan saveznik, partner i ja sam već danas imao priliku razgovarati sa zastupnikom jednog odbora e, i, ali bi još jednom naglasio sada, ja ne govorim ovdje u ime Savezne vlade, E, niti u ime neke stranke. E, ja ovdje zastupam stajališta Europskog vijeća. E, stoga je to što ja kažem ovdje ne moje osobno mišljenje, nego mišljenje stajalište 27 vlada zemalja članica Europske unije. Raduje me mm, da, da se mnogo očekuje od nas, od njemačkog predsjedništva. E, to znači da građani imaju povjerenje u nas i u svojim razgovorima sa zastupnicima parlamenta sam i čuo da, da, da imaju povjerenje u nas, u, u, u predsjedništvo vijeća i nadam se da će to doprinijeti e, našim mogućnostima da postignemo dogovor. Makar nas možda i čekaju teški pregovori, no moramo biti svjesni e, o čemu se radi sada. Pandemija bolesti COVID-19 e, je stavila cijelu Europu na, na kušnju bez presedana. Multilateralni globalni poredak je izložen ogromnom opterećenju, a istodobno e, smo svjesni da naša generacija mora osigurati uvjete e, da, da zaustavimo klimatske promjene koje smo mi uzrokovali, da moramo učiniti više za zaštitu klime, da moramo osigurati digitalizaciju društva, ekološki preustroj, kako bi Europska unija mogla preuzeti svoj dio globalne odgovornosti. I važno je da u ovim teškim vremenima zapamtimo da, da Europska unija nije samo jedinstveno tržište. E, e, mi smo prije svega zajednica koja se temelji na vrijednostima, na zajedničkim vrijednostima. Ovaj paket o, o, o, koji je danas predmet rasprave, e, je dogovoren e, tijekom jednog procesa koji je bio vrlo mukotrpan, težak. E, taj sastanak je bio jedan od najdužih, najtežih u povijesti vijeća. Bilo je, kažem, teško, e, iscrpljujuće, naporno za živce i jaz između raznih stajališta je bio ogroman. No na kraju smo uspjeli postići povijesni iskorak sa financije Europske unije i isto smo odaslali jasan znak e, solidarnosti. I svi su dali svoj doprinos ovom rješenju i, i, i morali su biti spremni na teške kompromise. No, e, ključan je ovaj cjelovit pristup. Znači, višegodišnji financijski okvir i EU e sljedeće generacije su međusobno povezani. I, to ne možemo sad podijeliti i reći da pregovarat ćemo o ovom dijelu, a poslije ćemo o onom dijelu. To ne ide. S obzirom e, na, na situaciju u vijeću je to ta praktički nemoguće. Znači, ova dva pitanja, ta dva dijela su međusobno povezana i nadalje bih vam se zahvalio, vama, gospodo zastupnici, jer e, ste vi zauzeli vrlo proeuropski stav. E, vi ste nas poticali da idemo dalje, da, da jačamo zaštitu klime. Vi ste cijelo vrijeme imali u vidu interese cijele Europe i, i priznajem da, da su poneki u vijeću kad kad izgubili interese cijele Europe iz vida. Kad procjenjujete ovaj rezultat, ovaj postignuti dogovor, morate uzeti u obzir da je ovaj kompromis Ovaj kompromis ne možete samo mjeriti e, po, po zahtjevima koji su svojedobno u raznim fazama izneseni. Ja smatram da je ovaj sporazum kao takav dobar. Evo, naglasit ću, istaknut ću nekoliko točaka koje su važne ne samo nama, nego su važne također i vama, uvaženi zastupnici sporazum je okrenut budućnosti. Znam da su neki izrazili kritike na račun ovog sporazuma na Twitteru, ali sredstva za, za Erasmus Plus su povećana za 50%. Za program Obzor Europa smo povećali proračun od 25%. Time smo osnažili zelenu i digitalnu politiku Europske unije i što se tiče vlastitih sredstava smo napravili zaista veliki iskorak. Ja sam duboko uvjeren da ovo predstavlja veliku prekretnicu. Vlastita sredstva se mijenjaju iz temelja e, naknada za plastiku od 2021 će nam dati novi izvor vlastitih sredstava e, i slijedit će i drugi. I nešto što je meni važno je da 30% sredstava iz proračuna će se koristiti za zaštitu klime. U, kojem nacionalnom proračunu ima toga? Ili, ili regionalnom proračunu? Znači da smo ovdje predvodnici. Uzor drugima. Nadalje nam je važno osnažiti vladavinu prava i poštivanje vladavine prava. Eto, po prvi put ikada smo uspjeli dogovoriti uvjetovanost vezanu za vladavinu prava. To je zaista veliki uspjeh i e, priznajem da su formulacije u zaključcima vijeća da, da se mogu tumačiti na različite načine, ali ipak smo dogovorili nešto što se tiče toga i najmanje četiri kluba zastupnika u Europskom parlamentu su e, jasno naglasili da je ta uvjetovanost vezana za vladavinu prava jako, jako važna. I, i, eto, to doživljavam svakako kao potporu, vašu potporu našem stajalištu. No, vijeće i Europski parlament moraju sad e, iznaći kompromis kad se radi o praktičnoj provedbi e, uredbe e, koju mora donijeti Europski parlament većinom svojih glasova, ali također mora dobiti e, potporu zemalja članica. Što neće biti jednostavno, ali se ipak nadam da ćemo postići ambiciozno rješenje koje svi mogu poduprijeti. Europsko vijeće, predsjednik Michel e, je obrazložio ovaj sporazum vama i, i, i bili ste u dijalogu s njime i drugi predstavnici vijeća su spremni na dijalog s vama. To vrijedi svakako i za mene. Ja vam stojim na raspolaganju. E, a sad je međutim važno, e, cijenjeni kolege, da brzo postignemo politički dogovor o višegodišnjem financijskom okviru. Jer mi smo e, dali građanima obećanje da će potrebna sredstva kako bi se ublažile socijalne i gospodarske posljedice pandemije da će ta potrebna sredstva e, biti oslobođena čim prije. Moramo ulagati u znanost, u istraživanju, u infrastrukturu, moramo e, ispuniti naše obećanja što se tiče klimatske politike, digitalne politike i zato je važno da uzmemo u obzir sljedeće što se tiče postupka sad i, i, nadam se vašoj podršci po tom pitanju. Odluka glede vlastitih sredstava. Nju moraju sve zemlje članice ratificirati. I to može potrajati. E, I to e, u federalnoj strukturi to može potrajati ne par dana, par tjedana, nego par mjeseci ili više. Znači da će nam trebati vremena za to. I naš pristup je zato sljedeći. U višegodišnjem financijskom okviru i u odluci o vlastitim sredstvima da trebamo odlučivati o tim dijelovima zajedno. Kako bismo mogli ovo dovršiti do kraja mjeseca. I Pregovori o sektorskim uredbama se moraju dovršiti do kraja mjeseca i, i mi smo spremni e, zaista surađivati s vama e, dan i noć kako bismo postigli dobro rješenje. No, ne smijemo, ne smijemo se sad, e, ne možemo nastaviti kao ranije, e, jer smo suočeni sa krizom bez presedana i vijeće, komisija, Europski parlament, svi mi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti i biti solidarni, to je sad zaista potrebno i e, u tom smislu vas e, molim, e, vas molim za podršku. i nisam vam ja sad samo tu došao objasniti kako će teći ovi pregovori i, i ja sam naravno došao da čujem što vi imate za reći E, e, da vas saslušam kako bismo mogli e, uspješno dovršiti ove pregovore i postići dobar rezultat. Hvala ministre na uvodnim primjedbama. Što se tiče organizacije sadašnje rasprave. Najprije će naši pregovarači imati po tri minute, nakon toga izvjestitelji u sjeni e, će imati također po tri minute, a za slučaj da budemo imali još malo vremena na raspolaganju, a moramo završiti sastanak u 18 sati, onda će slijed, svi ostali koji žele moći uzeti riječ. Najprije Olbricht u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa gospodine ministre na mogućnosti za ovu razmjenu gledišta. Kao što znate, na prvom sastanku koji je veleposlanik nazvao ne trijalog, već trilateralni dijalog, e, to smo dakle imali i očekujemo sada sljedeće sastanke. Zanimljive su vaše primjedbe. Vi ste rekli da želite da do toga dođe što je prije moguće. Dakle, to je naš zajednički stav i svi žele jasnu situaciju. Istovremeno moramo e, vidjeti kakva će situacija biti, a znamo da svi pregovori završavaju kompromisnim zaključcima. Mi smatramo da zaključci s Europskog vijeća predstavljaju svojevrstan mandat za ministre Vijeća Europske unije za pregovore. Mi imamo naš mandat koji nam je dao Europski parlament i to putem rezolucije parlamenta. A svaki dio pregovora počinje e, tako da se svatko drži svog mandata. E, sastanak dakle s bio je izuzetno važan i to izuzetno važan kako bi se promijenila cjelokupna arhitektura proračunskog sustava i e, da bi se omogućio fond. Ali kao što dobro znate, radi se o VFO plus programu oporavka. A ako do paketa dođe, moramo vidjeti kakvi su odnosi između pojedinih elemenata paketa. Jeste li spremni prihvatiti dio paketa, pa onda drugi dio paketa i onda isto taj prostali dio paketa, jeste li to spremni prihvatiti danas? Međutim, ono što je stvarno pitanje jest ratifikacija za koju je potrebno vremena. A mi želimo da vi kao predsjedništvo kažete jeste li sigurni s obzirom na sve probleme koje imate da će nacionalni parlament imati političku volju da se to dovrši do kraja godine. Hoće li biti dovoljno političkog prostora za to? Naime, ako je to paket, to znači da višegodišnji financijski okvir ne ide bez fonda, niti da fond ide bez VFO-a. Moramo imati paket jer se radi o komplementarnim politikama. Mi smo spremni da vrlo brzo započnemo s pregovorima. Mandat imamo, a na prvom sastanku predstavili smo naš mandat njemačkom predsjedništvu, pa se nadamo da ćemo na sljedećem e, sastanku od njemačkog predsjedništva dobiti odgovor u ime e, vijeća. Hvala vam sada riječ ima Margarida Margeš u ime SID-a. Hvala lijepa predsjedniče, hvala i gospodinu ministru. E, prije, mogu ponoviti ono što je rekao gospodin Olbri što se tiče samog vremenskog rasporeda. Da, zaista želimo da do dogovora dođe što je prije moguće. Jasno je također da je rezolucija koju smo u parlamentu usvojili krajem srpnja, dakle da ta rezolucija za slučaj da ne dođe do kraja listopada do dogovora, moramo dakle preći na plan B. Dakle, što se tiče samog vremenskog rasporeda, tu smo na istoj liniji. Gospodine ministre, ovo nije pregovarački sastanak. Pred nama je ministar vanjskih poslova, ali vijeće za opće poslove ima jako važnu ulogu u tom smislu. Zašto je, dakle, iz tog razloga je važno da imamo razmjenu gledišta s vama. Postoje dvije stvari koje želim naglasiti. Prvo, radi se o pravnoj državi. Gospodin ministar je uvijek bio, koristit ću riječ, aktivist da brani pravnu državu na vijeću za opće poslove. A nalazimo se, činjenica jest, u vrlo složenoj situaciji. Želimo da se poštuju europske vrijednosti. Postoji zakonodavni prijedlog koji je na stolu o pravnoj državi. Radi se o zakonodavnoj inicijativi u kojoj će se raspravljati u okviru postupka suodlučivanja i to većinom, a istovremeno nacionalni parlamenti moraju ratificirati sve ono što je vezano za vlastita sredstva kako bismo imali program oporavka. Moje pitanje sljedeće. Možete li izvršiti pritisak, recimo da Mađarska kaže da neće ratificirati e, sporazum o vlastitim sredstvima i zbog toga e, iz pitanja e, pravne, pravne države, dakle vladavina prava odlučiti dakle, da blokira program oporavka. Mene zanima na koji način se može osigurati da se novac europskih građana koristi kako bi se promicale europske vrijednosti, a ne kako se europske vrijednosti ne bi promicale. U tom smislu zanima me strategija predsjedništva po tom pitanju. Drugo pitanje odnosi se na programe. Kao što znate, postoji velika razlika između prijedloga eh, koje eh, daje i brojaka koje daje vijeće i one koje daje Europski parlament. Zanima me koja je strategija i otvorenost predsjedništva kako bi se stvorili uvjeti da do dogovora dođe. Hvala lijepa. Sada riječ ima Jose Manuel Fernandez iz Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Hvala i gospodinu ministru. Europski parlament uvijek je odgovoran i ambiciozan. Nikada nismo htjeli neki svršeni čin ili pak da bilo tko iz institucija bude taoc. U kolovozu smo radili kako bismo danas mogli izglasati konsultacije o vlastitim sredstvima. Na plenarnoj sjednici u rujnu izglasat ćemo našu odluku. To će omogućiti da napredujemo brzo Potrebno je najme da dobijemo plan oporavka. A vijeće tu ima mogućnost da donese odluku i da otvori postupak ratifikacije država članica koji je potreban. Želim vas pitati kada vijeće misli napredovati s postupkom ratifikacije. Pitam vas to stoga što smatram da je to logično i e, drugo je da su teme međusobno povezane, a treba nam e, da radimo velikom brzinom jer je pitanje vlastitih sredstava i sama ratifikacija je nešto za što treba vremena sve su teme međusobno povezane, ali su ih odvojili. Zamislite da je tako postupio parlament da odlučimo e, pristati na VFO tek nakon što ratificiraju države članice. Jer rizik postoji, čak i ako je on minoran rizik, da jedna država članica ne pristane na to. Da do toga dođe ne bi se mogao prihvatiti višegodišnji financijski okvir jer on funkcionira isključivo kao paket. Stoga vas želim pitati kada će vijeće otvoriti mogućnost e, da e, otvoriti postupak ratifikacije, stoga što mi smatramo da je to vrlo hitno pitanje. Drugo što se tiče ratifikacije parlamenta, Mislim da nitko od nas neće moći uvjeriti svoje sunarodnjake da nacionalni parlament ne može imati svoju riječ o vrlo visokim svotama e, iz proračuna. A za fond za oporavak, a naročito za 290 e, e, eura za fond za oporavak, tu bi bilo neobično da parlament se ne može izjasniti o toj svoti. Što se proračunskih vlasti tiče, to je važno dakle, za parlament i za vijeće. Jer ponekad moramo e, sve braniti i parlament to treba braniti, ali i vijeće treba braniti. A e, proračunska nadležna tijela e, treba uvijek govoriti o svake godine se izjasniti dakle o vanjskim e, vanjskoj potrošnji koja ulazi u višegodišnji financijski okvir. Ja vas želim pitati dijelite li vi e, to što brine parlament, to je važno za građane, a važno je i za transparentnost i za vidljivost poreza i izdvajanja koju daju građani. Hvala. Sada Valerija je iz kluba RINJU. Hvala. Njemačko e, je predsjedništvo, predsjedništvo koje će igrati značajnu ulogu, a ono o čemu govorimo danas nije Europa 2021. već i 28. i dalje. I zato, gospodine ministre, trebate voditi ovaj proračun do kraja. Stoga imam neka pitanja i primjedbe. Što se tiče vlastitih sredstava, ne znam koje ste pitanje točno koristili, ali koliko se sjećam, Rekli ste da kada dođe do dogovora u vijeću da će doći do radikalne promjene u sustavu vlastitih sredstava. Dobro, to bi moglo biti radikalno, međutim postoji još jedna stvar koja je važna u povijesnom trenutku, povijesne promjene do koje mora doći. Parlament vas želi slijediti u tom i e, povijesnoj promjeni, međutim do toga neće samo lako doći. Važan je dakle vremenski raspored i moramo vidjeti koje su to nova vlastita sredstva. Što se tiče reference korištenja vlastih sredstava eh, eh, koji je, je nestao iz teksta Korepora, a bio je u tekstu njemačkog predsjedništva. E, pa možete li nam objasniti zašto je do toga došlo jer su šefovi država i vlada o tome dogovorili? Druga stvar, postoji nešto o čemu je govorio kolega Fernandeš. Europski parlament po pitanju vlastitih sredstava svjestan ne treba djelovati hitno i isto tako da treba brzo djelovati kako bi se započeo postupak ratifikacije. E, međutim, odluka o vlastitim sredstvima je nešto što smo velikom većinom usvojili na našem odboru. A također to ćemo usvojiti vrlo skoro na plenarnoj sjednici. E, parlament je na taj način e, započeo postupak ratifikacije i da će zeleno svjetlo e, ratifikacije nacionalnih parlamenata. Mi želimo raditi brzo i ovog smo ljeta radili upravo zato kako bi se sve moglo napraviti zbog toga što imamo vrlo stroge rokove koje moramo poštovati. Što se tiče vlastitih sredstava, kakva je situacija u Njemačkoj? Je li Bundestag već odredio datum za ratifikaciju tog teksta? I jesu li se njemačka nadležna tijela odlučila e, to e, usvojiti još i prije nego što se usvoji VFO. Hvala sada, Rasmus Andersen. Hvala vam, gospodine ministre Žot. E, pa slažem se s vama da bi bilo dobro, bilo bi poželjno da se brzo dogovorimo. parlamentu stvarno nije stalo do toga da blokiramo rješenje. Mi smo za dobar brz sporazum i spremni smo e, pregovarati e, za to sada. No smeta nas pomalo što su e, zemlje članice uklonili taj most ranije, jer smo, bismo na taj način mogli donositi proračunske odluke puno lakše, ali sad nema tog mosta nažalost. Imam osjećaj da je situacija vrlo složena što se tiče europskih programa u rezoluciji. Prije nekoliko tjedana je parlament naglasio da je rez vijeća e, za zdravstvo s 9,1 milijarde na mnogo manje ili što se tiče fond za pravednu tranziciju s 40 milijardi na 17,5 milijardi. Pa mi ne prehvaćamo takve rezove. E, mi smo naprotiv za povećanja tu. I, i, mi zastupamo zajedničke prioritete svih institucija o kojima smo se dogovorili još ranije. I zato me to zbunilo i iznenadilo kad sam pročitao u medijima da, da savezna vlada e, traži od nas, da, da mi ne tražimo baš tolika povećanja za različite programe. Pa to me ne samo zbunilo, nego i zasmetalo, jer to baš e, nije dobar predznak za predstojeće pregovore. E, mi svačamo vaš prijedlog ozbiljno, no ne razumijemo ga. E, nismo dobili odgovor na mnoga naša pitanja, zbog čega su učinjeni i rezovi u nekim programima, zbog ustupaka nekim zemljama članicama. Ne znam, e, očekujemo od vas, od savezne vlade, od e, predsjedništva, očekujemo neke odgovore po, to, po tim pitanjima Ehm, neka sitna kozmetička rješenja nisu dovoljna kako bismo postigli dogovor. Ehm, znači, spremni smo na kompromise, ali moraju obje biti strane biti spremne na kompromise. I nadam se da će njemačko predsjedništvo pokazati da je spremno na kompromise. Rapporteurs, MFF shadows, uh, Mr. Renew. Hvala. vam gospodine predsjedavajući, gospodine Rot, eh, hvala vam što ste spremni na ovaj dijalog s vama. Eh, s nama i nama je važno postići brz dogovor, svakako. Pa evo, mi čekamo vijeće već dvije godine. Naše stajalište je bilo vrlo jasno još od početka i nadam se da je sad i vijeće zauzelo svoje stajalište. No ovo kašnjenje, e, za to se ne može kriviti parlament. No ne želimo da sporazum bude samo brz, nego i dobar. Vi ste rekli da je to bilo naporno za živce. E, pregovori u vijeću onog vikenda. Da, vijeće se nije moglo dogovoriti, bilo je teško. No to ne znači da bi sad Europski parlament samo tek tako trebao e, pristat na taj sporazum. I vi ste pohvalili e, parlament što se tiče nekih stvari. E, hvala vam na tome. E, no, još nismo konkretno došli do tih programa. E, dobro je što imamo ovaj mehanizam za poštivanje vladavine prava, no e, priznali ste da ima dosta prostora za različita tumačenja. I to moramo riješiti. Ne želimo mehanizam koji ne funkcionira zbog situacije u vijeću tako i s ovim postupkom na temelju članka sedmog. E, ja sam dosta nov u parlamentu, ali moram vam reći da ja zaista od njemačke savezne vlade, od njemačkog predsjedništva očekujem da ćete se zaista potruditi ako, ako ne postignemo ovaj dogovor o poštivanju vladavne prava, možda nećemo moći ni pregovarati o VFO-u jer se ne može odstupati od Hvala. Molim vas da poštujete vrijeme od jedne minute, jer inače nećemo moći na vrijeme završiti raspravu. Sljedeći je gospodin Zile iz ECR-a. Izvolite. Hvala. Hvala gospodine ministre što ste danas s nama ovdje da u potpunosti možemo prepoznati različiti pravni status što se tiče cijelog ovog paketa. Ovaj dio vladavine prava je zbilja važna tema. Imamo različiti pravni status i možete shvatiti, možete shvatiti da parlament u tom smislu stavlja naglasak na VFO ali isto tako su važne i tradicionalne politike kao poljoprivreda i kohezija. Možete li nam dati neki plan puta kuda, u kojem smjeru ćete ići vezano uz kompromis u vijeću? Ako ratifikacija se nastavlja, hoćete li onda usporiti sve ono što se događa sa fondom za oporavak, no to neće biti lagano. Možete li nam, molim vas, dati e, signal gdje vidite prostor za kompromis? Hvala. Hvala. Za guje. gospodin Kokalis, izvolite. Thank you, Mr. Thank you. Hvala, gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Zahvaljujem E, timu za pregovore na svemu što su napravili tijekom mm, ovih mjeseci. Jako je važno da postignemo dogovor oko ovog e, povijesnog e, teksta. Pitanja su već postavljena skoro sva a ja bih želio postaviti sad jedno pitanje. Jučer smo imali prezentaciju u ovom odboru vezano uz 30% posvećenih sredstava klimatskim e, elementima i zahtjevima što se tiče klime. Slažete li se sa većinom članova ovog odbora da moramo napraviti prekretnicu što se tiče ovih elemenata vezano uz klimu. I to već u sljedećem VFO-u ili hoćemo li čekati još dalje? Hvala. Sada izvjestitelju u za vlastita sredstva, gospođa Laport ide. Izvolite. Gospođa Gize Zeleni, izvolite. Puno vam hvala, gospodine ministre Rot. Rekli ste da je to jasno u ovoj teškoj situaciji. Drago mi je, no, žao mi je, kao njemici mi je žao da u ovoj situaciji e, gdje su financije tako važne za koheziju EU, da, da ministar financija nije došao. To, to smo primijetili i to je zaista šteta. E, e, gospodin Haj je spomenuo e, odluku o vlastim sredstvima, kako izgleda vremenski raspored, kad će se uvesti koji porezi, neki su kontroverzni, spomenuli ste porez na plastiku 2021. Povjerenik Gentiloni je govorio da će digitalni porezi, i porez na dobit, da se tu još čeka. E, sporazum u okviru OCD-a, e, do toga neće doći, to već znamo. Ima li tu nekih konkretnih planova, možete li reći nešto detaljnije po pitanju toga i još nešto e, o čemu niste raspravili, to se tiče rodne jednakosti i Znamo da je ova kriza jače pogodila žene nego muškarce i o, parlament će podnijeti amandmane po tom pitanju. Je se vijeće pozabavilo tom temom? Hvala. Sad prelazimo na druge članove. Spotano javljanje za riječ. Molim vas da poštujete ovih jednu minutu. Prvo gospodin Kolakušić, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolege, poštovani ministre. Mi se nalazimo u najvećoj krizi EU i država članica EU u posljednjih 50 godina. Ovu zimu bit će izgubljeni milijuni radnih mjesta, stotine tisuća tvrtki će završiti u stečaju. Mi imamo dva puta kako se nositi sa tom krizom. Jedan put je znači iz vlastitih sredstava oporezivati one aktivnosti kao što su financijske aktivnosti, online trgovine, telekomunikacije koje ostvaruju iznimnu korist i iznimnu dobit u ovim razdobljima ili se osloniti na novo zaduživanje. Novo zaduživanje imat ćemo, znači sljedeće generacije će morati vraćati ono što smo se mi sada zadužili. Prednost vlastitih sredstava je u tome što oporezujete ono što u ovom trenutku na današnji dan ostvaruje dobit. Znači oporezujemo one aktivnosti koje stvaraju iznimnu dobit. Mene zanima i ja sam iznimno sretan da je Njemačka danas predsjedavaju znači da je predsjedavajuća iz razloga što su dokazali da znaju racionalno koristiti sredstva. Stvorili su gospodarski jednog najvećeg diva i sada imamo mogućnost štediti. Zanima me čemu će dati prednost, vlastitim sredstvima ili zaduživanju? Hvala. Thank you. Uh, Mr. SND. Hvala, gospodine SND. Izvolite. Nije ovdje. Gospodin Kus iz IDEA, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine ministre Roth. Eh, pa ja se pitam zašto se ne govori o opsegu ovog paketa, o ukupnom opsegu paketa. Nije mi je potpuno jasno o čemu ovdje razgovaramo u stvari. Čuo sam da se govore tisuću milijardi. E, pročitao sam to u novinama. E, je li to nekako povezano sa postocima BND-a? Je li to vrijedi, ovih 1,07% ili 1,11% što komisija traži ili 1,3% što parlament e, traži ili igrali BND ikakvu ulogu sad ili što se događa sad kad je gospodarska aktivnost pala za 10% zbog e, e, krize bolesti COVID-19, evo, nemam odgovora na ta pitanja. Možete li odgovoriti na njih i hvala vam. Hvala, gospodin Epping iz ECR-a, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Upitao bih gospodina ministra o vremenskom okviru ovdje. Što mislite, hoćemo li moći da vršiti ovo do kraja godine? Tu je prvo postupak u Europskom parlamentu, nova vlastita sredstva te postupak ratifikacije u zemljama članicama. Hoće li se komisija moć e, zaduživati na tržištima kapitala prije nego što se završi ratifikacija? Hvala gospodin Lahuturu, SND. Hvala gospodine ministre na ovim interesantnim e, riječima. Mi smo prošli Božić, bili zajedno, govorili, govorili ste o tome ispred svih da je porez za plastiku dobar, ali da je to samo 5 milijardi, da u tom smislu e, da treba takav porez na plastiku, ali da to nije dovoljno. Kakva je solucija da imamo održivi plan? Kakva je solucija da ušutkamo one koji nam govore o tome da će nam e, plan za oporavak koštati e, puno? kakva je solucija da imamo, koje su to solucije da imamo održivo financiranje zelenog plana. 2015. godine kao e, njemački ministar za europske poslove govorili ste o tome da Europa treba stvoriti porez na financijske transakcije. Gospođa Merkel je rekla također e, da trebamo ići u tom smjeru, a to je sada prioritet Europskog parlamenta. Mi želimo 1.1.2024. pravi porez na financijske transakcije. E, ono što je važno je da tu možemo sakupiti zbilja velike svote novaca milijarde bez da tražimo išta od poreznih obveznika. E, to je prioritet e, njemačkog predsjedništva. Znamo da je tehnički to poravnjano, direktiva je od e, rujna već na stolu. Rekli ste da ćete raditi dan i noć kako bi postigli sporazum, a parlament isto tako želi da se postigne što prije sporazum. Kakav je kalendar kako bi radili dan i noć da postignemo taj ambiciozni sporazum? Hvala. A sada gospođa Keller, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre europskih e, poslova, željela bih e, podržati pitanja e, pregovaračkog tima, posebno ono što se tiče vlastitih sredstava. To je jako važno za ovaj plan oporavka koji su rokovi, posebno njemački rokovi, a također bi željela čuti nešto o uvjetovanosti. No, s druge strane, postavit ću još jedno dodatno pitanje, ne e, financijsko, kog sadržaja nego vezano uz sanitarnu krizu. Vi predstavljate njemačko predsjedništvo danas i možemo reći da je ona e, obavila e, rad e, harmonizacije što se tiče analize, a zatim i provedbe u dijelo koordinaciju na području borbe protiv bolesti e, COVID-19. E, vidjeli ste da kad govorimo o zajedničkom upravljanju, Europa nije bila e, prisutna i to smo svi mogli vidjeti. Hvala. Sada gospodinu Oelsik, izvolite. Gospodin Hojsik, on nije ovdje. Evo dajem ponovno riječ e, gospodinu Rotu. Evo, e, veselimo se odgovorima na ovam brojna pitanja. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, hvala vam na vašim prilozima, e, mišljenjima, kritikama i, naglasio bih odmah da, mi ne ucjenjujemo nikoga, Nikovdje nije taoc ni čitaoc. Vi obavljate vaš posao, vašu dužnost i vijeći Europski parlament moraju blisko surađivati i to je potpuno normalno u parlamentarnoj demokraciji da pregovaramo, da su pregovori teški i da se na kraju moramo dogovoriti o kompromisima. I moj je dojam, dame i gospodo, zastupnici, da, da smo nadomak dogovora e, u mnogo, mnogo toga i pitanja, e, ali prirodno da, da ima različitih mišljenja o nekim pitanjima. I, I možda postoje sustavne razlike tu i također. Vi donosite odluke većinom glasova, a vijeće e, donosi odluke jednoglasno. I sigurno su svi primijetili da je bilo teško E, dosegnuti ove, ovu razinu ambicioznosti koju smo sad dosegnuli. I molim vas, molim vas da, da, da, da ne, ne pokušavamo razdvajati VFO i, i EU sljedeće generacije. Jer to nam daje iznose koji su znatno veći e, nego ranije e, i to omogućava veliki rast sa znanosti i moće se više novca izdvojiti za zaštitu klime i, i možete me citirati ili druge, druge predstavnike njemačke vlade da bismo rado vidjeli da smo postigli veće iznose na nečim, nekim linijama. No, postigli smo sve u svemu dobar kompromis i s obzirom na poteškoće, evo, iskreno govoreći, Iskreno govoreći, ja ne vidim da e, ima manevarskog prostora za neka veća povećanja ovdje s obzirom na situaciju. Suočeni smo najtežom gospodarskom krizom od drugog svjetskog rata. je financijski i manevarski prostor zemalja članca je jako ograničeni. Naglasio bih opet da su pregovori u vijeću bili iznimno teški s Ujedinjenim kraljevstvom smo e, njihovim izlaskom smo izgubili važnog ekonomskog partnera čiji su doprinosi bili jako važni. Fale nam. Znači, e, e, svi moraju zbog toga više plaćati i to je razumljivo, to je u redu, da, ali moramo također to uzeti u obzir. Uvjeti su se promijenili u odnosu na prijašnje pregovore o višegodišnjem financijskom okviru. Vidim da se uglavnom slažemo što se tiče uključivanja klimatskih pitanja u druge politike e, climate mainstreaming. E, e, znači 30% sredstava u što se tiče poljoprivredne politike, čak 40% sredstava E, za e, klimatske ciljeve. A što se tiče uključivanja ovog područja u druge politike, e, da to nisu tek neka pusta obećanja, to, to su, tu se radi o konkretnim mjerama i, i ja sam svakako za da, da to bude uglavnom obvezno. Ja sam sa švedskom kolegicom se onda borio za, za gender mainstreaming, za i ja sam svakako, ja vas svakako podržavam u vašim zahtjevima i, i mi smo povezali ova pitanja s razlogom višegodišnji financijski okvir i, i, e, e, u sljedeće generacije. I što se, što se tiče general mainstreaminga, tu imamo prostora za, za manevarskog prostora za pregovore koji će e, dovesti do dobrog sporazuma. Nadam se. Nadalje, vlastita sredstva. Pa prije nekoliko mjeseci ja se nisam mogao zamisliti da će moje osobno mišljenje što se tiče vlastitih sredstava, da će, da će to u vijeću e, moći dobiti podršku većine. I to se dogodilo. To se dogodilo. To je nevjerojatno. Znači, ovo je, ovo je temeljita promjena što se tiče vlastitih sredstava. E, zahvaljujući tome što smo postigli dogovor o porezu na plastiku, nama su sad potrebni konkretni prijedlozi i očekujemo plan komisije u vezi toga sada i onda ćemo to moći konkretizirati. To što e, većina u parlamentu traži i priželjkuje. No, pitanje glede vlastitih sredstava je vjerojatno najosjetljivije od svih pitanja. E sad, e, formulacije u zaključcima, pa evo, citiram, prihodi od novih vlastitih sredstava nakon 2021. će se koristiti za rano vraćanje duga u okviru eh, EU sljedeće generacije. To je ključna formulacija za nas. Želimo li otplatiti dugove, imamo dvije mogućnosti. Prva mogućnost je da zemlje članice povećaju svoje doprinose. Druga mogućnost je da uvedemo nove poreze i nova vlastita sredstva. E, I sad ćemo vidjeti, e, ali ključno je da komisija iznese plan e, s konkretnim prijedlozima. Evo, mi sad to čekamo. Stavili ste pitanja o upravljanju, pa tu smo mi na istoj strani i to razumijem. Radi se o, tome da se EU sljedeće generacije ugradi u VFO, to je legitimni zahtjev od strane parlamenta, ali i vijeća. E, znači, smatram da smo tu na istoj strani i Vjerujem da ćemo moći e, naći razuman sporazum e, kojim ćemo isto zadovoljiti e, našu ulogu kao proračunsko tijelo. Uvjetovanost poštivanjem vladavine prava. Pa vi me poznate. Hvala ti Margarita na pohvalama glede borbe za vladavinu prava i ti, ti se isto već duže vremena baviš time. No ovdje se ne radi o mom osobnom mišljenju o tome, niti o mišljenju savezne vlade o tome. No, ovime smo napravili povijesni iskorak za Europsku uniju i za zemlje članice i kao predsjednik vijeća sam ja e, također ovdje u ulozi posrednika koje ovo sve treba e, dogovoriti. No, ne, možemo e, ne možemo samo uvjetovati poštivanje novcem. No, mi smo znači iznijeli prijedlog koji predstavlja veliki iskorak. I taj prijedlog, o, tom prijedlogu ćemo mi e, pregovarati s vama mm, i na prijedlog vijeća e, će se donijeti onda odluka u vijeću kvalificiranom većinom glasova da se može e, smanjiti količina sredstava koja dotična zemlja dobiva iz proračuna EU ako ne poštuje vladavinu prava. E, postavljali ste mi pitanja o vremenskom rasporedu i kad će njemački parlament ratificirati odluku o vlastitim sredstvima. Molim vas, molim vas, e, Pa je li bi bilo odgovorno da ovaj paket koji se sastoji od VFO, EU sljedeće generacije i vladavine prava, da se to rastavi na dijelove? Snaga ovog paketa e, je ta da smo tu okupili razne interese e, iz različitih dijelova Europske unije. Neke zemlje članice imaju veliku korist od VFO-a, e, druge zemlje koje su teško pogođene krizom e, očekuju brzu pomoć kako bi prevlazdali pandemiju, a druge zemlje pak se zalažu za vladavinu prava. I to trebamo, tu cjelinu trebamo zadržati ne smijemo ju e, rastaviti na komade, na dijelove, jer želimo postići brz i ambiciozan dogovor. I zato mi se ne sviđaju ovi neki hitni planovi u slučaju da se ne postigne dogovor. Ili bi to samo značilo da se produžuje status quo? i, i time bi se spriječila daljna modernizacija. Ali mi se želimo spremiti za budućnost što se tiče zaštite klime i vladavine prava i zato e, će dogovor o vfo i o EU sljedeće generacije i uvjetovanost e, glede vladavine prava. Da, kriterije da, da, da zemlje članice krenu s ratifikacijom e, sredstava. Čuo sam da, barem, da, da, da je Njemačka spremna, da, da kako bi sredstva brzo potekla, i slobodila se i takve sam signale čuo iz parlamenta. Nama treba pomoć sada, ne za pola godine ili kasnije. E, zato se potrudite da, da zadržite cjelinu ovog paketa. Evo, nadam se da ćete uspjeti u tome. Molim vas da ne rastavite ovaj paket na dijelove. Jer bi e, političke posljedice toga bile nesagledive. I drago mi je što ste izrazili interes za sastanak sa ministrom financija, no um, mm, stvari u tome da, da ministri europskih poslova, da su oni nadležni za ova pitanja i zato sam ja i došao k vama danas. E, znači, e, <laughs> time ne omažavamo ministra financija, e, cijela savezna vlada e, će upregnuti sve snage kako bi se ovo provelo VFO, e, EU sljedeće generacije i poštivanje vladavine prava. Zahvalio bih se e, pregovaračkom timu, Overfeltu, Margareti, drugima, Jose Manuelu Fernandesu, Valeriji, i Rasmusenu, Andresenu, Olbrichtu, gospodinu Olbrichtu, pa mi smo se e, sastali više puta i nadam se da ćemo moći nastaviti našu dobru suradnju, no znam da nas sad čekaju žustri pregovori i e, važno je da oni budu također i konstruktivni. To je važno za sve nas. Hvala vam. E, Hvala u istinu, gospodine ministre. Hvala također na vašem entuzijazmu u odgovorima. Moram vam reći da mi dijelimo isto tako taj entuzijazam i da ćemo sve uložiti kako bismo postigli sporazum. Još je puno posla pred nama, no mi smo spremni na ono što ste vi rekli kao vaš cilj. Moramo raditi u pozitivnom i konstruktivnom eh, duhu kako bismo postigli sporazum. Hvala još jednom meeting Sljedeći sastanak e, je 21. rujna, znači sljedeći sastanak našeg odbora 21. rujna. Želim vam ugodan ostatak dana.